Kolegino, Kolegice i kolege. Molim vas za tišinu. Osobito na za klupama službe za vanjsko djelovanje i komisije. Hvala vam Hvala vam lijepo što ste došli na današnji sastanak na temu e, nove e, verzije europske politike susjedstva. Želim dobrodošlicu povjereniku Hanu. Mislim da je potrebno da imamo e, da napravimo novu verziju naše politike prema susjedstvu, ako vidimo što se događa u posljednje vrijeme u, na jugu Europske unije i najnovije događaje u e, Parizu, također u Ukrajini, jer izgleda da e, se situacija da situacija nije dobra također u Moldaviji i Gruziji je situacija zavrnjavajuća i zato je potrebno E, revidirati našu politiku prema susjedstvu. Ja vas molim da nam također kažete nešto i o sastanku koji je održan u ponedjeljak kako bismo mogli i o tome raspraviti. E, mislim da bismo trebali imati jednu koherentnu raspravu, što znači da će koordinatori imati e, dvije minute a drugi članovi odbora jednu minutu za izlaganja, jer u jedan sat moramo završiti sa radom. Tako da nemamo baš puno vremena za ovu raspravu, ali u svakom slučaju e, napravit ćemo izvješća o ovome, tako da ćemo tijekom sljedećih tjedana E, i dalje nastaviti razgovarati o ovome, tako da ovo nije završna rasprava, nego uvod u, odnosno početak rasprava na ovu temu. E, gospođo visoka predstavnice, imate riječ. Hvala lijepa. Upravo smo na kolegiju usvojili prijedloge za novu europsku politiku susjedstva nakon godinu dana konzultacija sa vrlo različitim i relevantnim dionicima, što ne znači samo sa e, zemljama partnerima i vladama, nego i zemljama članicama, europskim institucijama, europskim parlamentom, također i sa predstavnicima civilnog društva, nevladinim organizacijama, nacionalnim parlamentima, E, sveučilištima i tako dalje. E, velika većina e, stajališta govori o tome da je dobro zadržati jedan okvir za naše za našu politiku prema susjedstvu i prema istoku i prema jugu, ali istovremeno E, jednako velika većina je bila mišljenja da moramo uvesti neke promjene u način e, provođenja naše politike susjedstva. Trenutno okruženje političko ne samo Europe nego cijele regije vrlo jasno nam kaže da moramo da mora doći do jednog pomaka u našim stajalištima i u načinu naše interpretacije politike susjedstva. Kad kažem politika susjedstva, e, kad to kažem, onda mislim i na političko, politički okoliš, sigurnosni okoliš, naše partnere u regiji i naši i mislim i na naše građane. Dakle, potrebna je promjena u našem pristupu koji se do sada temeljio na pretpostavki da e, e, da naši susjedi tendiraju prema nama i da se naše partnerstvo, da je to partnerstvo među jednakim partnerima, ravnopravnim partnerima i da moramo surađivati na učinkovit način e, i na izazovima i na šansama koje imamo i, i ti izazovi i te šanse e, koje imamo su sada međutim različiti od onih koje smo imali u prošlosti. Možda je možda bi je, je ovo prilika i da vam da vas izvjestim o sastanku e, vijeća, obično to radimo u jednom drugom formatu, ali zasigurno vam mogu reći da e, su u ponedjeljak i utorak e, na sastancima ministara za e, fokus je bio na terorističkim napadima u petak u Parizu, ali također i na napadima koji su se samo nekoliko sati prije toga dogodili u Beirutu e, i prethodnih dana e, napad na ruski avion, odnosno rušenje e, i također ruskog aviona također događaju u Egiptu, u, u Iraku, u Tunisu prije nekoliko mjeseci. Dakle, radi se o sigurnosnim ugrozama koje nas sve ugrožavaju. Juče sam razgovarala sa francuskim ministrom obrane. E, e, dakle, zbog napada u Parizu napadnuta je cijela Europa, ali ne samo Europa, nego naši zajednički korijeni, naša e, zajednička civilizacija i mi smo u tome svi ujedinjeni. Proteklih mjeseci odnosno za neke od nas e, proteklih godina e, smo suočeni i sa izbjegličkom krizom kojom nastojimo, s kojom se nastojimo e, nositi, nastojimo okončati rat u Siriji i svi skupa smo kao zemlje u susjedstvu Libije također zabrinuti i zbog situacije u Libiji. Dakle, jug, jugoistok su razlozi za zabrinutost. Prošli tjedan sam bila u Ukrajini i u Gruziji. Povjerenik Han tamo odlazi danas. Tu također imamo zajedničke ugroze za našu E, stabilnost, u nekim slučajima to su vojne ugroze, također pitanje e, energetike, dakle kompletna sigurnost na, sigurnosni okoliš, e, politički okoliš oko Europe nam govori da se moramo odlučiti za taj pristup partnerstva i moramo imati jedan novi početak nova e, tih partnerstva utemeljen na vrlo solidnoj, solidnim temeljima. Prepustit ću povjereniku Hanu da vam u detaljnije e, nešto kaže o samoj revidiranoj politici susjedstva. Ja ću vam samo reći nešto o pet e, načela koja smo skupa razradili i naglašavam skupa razradili. E, radili smo na vrlo koordiniran način. Želim također zahvaliti našim službama koje su e, sve ove godine radile koordinirano u dobroj suradnji i nastavit će tako i u buduće. Nekoliko dakle načela oko kojih smo sagradili ovaj prijedlog. Prvo, fokus na gospodarski razvoj i stvaranje novih radnih mjesta, osobito za mlade generacije. To je relevantno u Europi. E, naravno da ovaj odbor e, nije u prvom redu nadležan za te teme, ali svi znamo što to znači za naše mlade ljude, ali to je osobito važno u našem susjedstvu i na jugu i na istoku. Dakle, nuditi E, ponuditi e, mogućnosti, šanse, radna mjesta, e, dakle mogućnosti i obrazovanja kako u regiji Sredozemlja, tako i na istoku europskog kontinenta. To je od bitnog značenja za budućnost našeg kontinenta. Kao drugo, energetska suradnja. Primili smo od svih dionika impute koji govore da e, bi se na taj način, da bi to moglo, moglo biti temelj za našu e, buduću suradnju i daljnji razvoj. Treće, sigurnost. Kao što znate, evropska e, politika susjedstva do sad nije uključivala taj aspekt, međutim očito je da to danas moramo uključiti, dakle, instrumente koji nam daju alate na kojima možemo raditi skupa sa našim partnerima i na jugu i na istoku kako bismo e, sagradili otpornije zemlje, otpornija društva i prema vanjskim e, ugrozama, a također e, što znači i suradnju na novim područjima suradnje. E, dakle, radi se o reformi sigurnosnog sektora. Moramo naći ravnotežu između učinkovitosti, učinkovite reforme sigurnosnog sektora, a također i zadržati otvorenost naših društava. Četvrto načelo, i još uvijek smo tu pri, na elementu sigurnosti, dakle borba protiv terorizma, borba protiv radikalizacije, e, protiv e, mreža za financiranje terorizma, suradnja na borbi protiv organiziranog kriminala i protiv korupcije, to su sve različiti e, aspekti sigurnosti na kojima moramo raditi. E, nadalje, e, imigracija i regularna i neregularna Treći element je naravno pritom i zaštita izbjeglica. Na tome radimo u suradnji sa našim partnerima. Dakle, uključujući i njihove kapacitete kako bismo zaključili, zaštitili izbjeglice i kako bismo osigurali e, jačanje našeg sustava azila a također i što se e, radi e, legalne imigracije, useljavanja, s obzirom na naše demografske i gospodarske potrebe, jer dugoročno gledano Evropskoj je potrebno useljavanje, ali također i razmjene, e, na primjer između studentima, među znanstvenicima, među poslovnim ljudima moramo naći načina da se povežemo sa ostatkom svijeta. A također dakle i redovita regulirana imigracija, upravljanje tokovima, borba protiv krijumčara e, koji su naravno povezani sa drugim e, kriminalnim organizacijama. E, to uključuje i održivu integraciju useljenika u naše lokalne zajednice i naša društva. I peto i posljednje, naš rad se mora proširiti i na susjede naših susjeda. Dakle, e, suradnju sa drugim ključnim partnerima kako bismo se nosili sa izazovima, na primjer pritom mislim na Afriku, e, Sjetite se samo svega što smo odradili u vezi sa epidemijom ebole prošle godine. Naravno da postoje otvoreni kanali od naših susjeda prema njihovim susjedima, odnosno prema Europi. I završit ću tako što ću, time što ću reći da je ovo tek e, početak rasprava o ovom procesu na koji traje već, kao što sam rekla, godinu dana. Mi ćemo nakon ove razmjene mišljenja sa vama, sa parlamentom, e, o tom prijedlogu raspraviti sa zemljama članicama. E, jučer smo se sastali sa veleposlanicima svih zemalja. E, taj, I to je dijalog između jednakopravnih partnera. Dakle, pokušavamo E, nemati tu birokratski pa, pristup u e, našem dijalogu sa partnerima i nastojimo naći učinkovite načine e, uključivanja predstavnika civilnog društva u ovu raspravu, pri čemu ćemo naravno Europski parlament uvijek uključivati i uvijek će Europski parlament biti dio ovog našeg rada. Hvala lijepa. Prije nego što dam riječ povjereniku Hanu, samo jedna napomena. Zamolio bih da u vezi sa e, sa izjavom francuske vlade u vezi sa člankom 42.7 da nam e, odbor sede da e, mišljenje, odnosno e, informacije što bi to moglo, kakve bi to praktične posljedice moglo imati za nas. Ako se slažete s tim, ja bih to e, smatrao odobrenim. Hvala lijepa, a sada riječ ima povjerenik Han. Hvala lijepa Elmer. E, nadovezao bih se na ovo što je rekla visoka predstavnica. E, mi smo u podvrgli politiku susjedstva jednoj reviziji ne zato što smo mišljenja da je sve što se dogodilo prošlih deset godina bilo pogrešno, to svjesno kažem jer nas uvijek iznova pitaju o tome nego zato što je jednostavno jasno da nakon deset godina, nakon svih iskustava da smo izvukli neka, neke zaključke, a i na temelju trenutne situacije moramo dakle razviti strategiju jer smo mišljenja da će u sljedećim godinama, e, po kojoj ćemo oblikovati odnose s našim susjedima u sljedećim godinama. Dakle, ovaj dokument možete E, smatrati na neki način smjernicama, odnosno našom predođbom e, za naše buduće odnose sa našim susjedima. Mi kao Europska unija e, jače nego što je to do sada bio slučaj, smo tu pokušali artikulirati naše interese. Ja sam imao dojam da smo u tom pogledu u prošlosti bili malo previše suzdržani i previše nobl. Međutim, da li naši interesi su naravno mir, stabilnost i prosperitet. Od, ako to ostvarimo, od toga ćemo profitirati mi u Europi. Ovaj trenutni priljev izbjeglica ne bi Postoje kad mi u Europi ne bismo imali taj e, prosperitet i stabilnost. A e, to znači da će i sljedećih godina naša centralna središnja e, zadaća biti osigurati stabilnost, dakle situaciju u susjedstvu želimo stabilizirati jer kao što znate preko 20 milijuna izbjeglica i prognanika e, nalaze se trenutno u našem susjedstvu. Imamo preko deset vojnih konflikata u našem susjedstvu. Imamo i neke razvoje događaja e, koje možemo smatrati u pogledu vladavine prava pogoršanjem situacije u odnosu na E, proteklih nekoliko godina. Dakle, zato je bilo neophodno e, ponovo definirati e, ključne elemente ove politike. O tome smo već raspravljali. Proces konzultacija uključio je preko 25, 250 organizacija zemalja, nevladnih organizacija i privatnih osoba. I te konzultacije su nam potvrdile E, da su četiri glavna e, nosiva elementa nove politike najprije jedan, diferencirani pristup našim e, pojedinim susjedima znači specifičan pristup prema svakom susjedu nadalje tematska tematska tematsko fokusiranje na e, datu situaciju, trenutno je to sigurnosna politika u širem smislu. Nadalje, e, naravno, energetska politika i e, naravno pritom je težište na suradnji i vezama među narodima i e, pri čemu smo fokusirani na naše mlade ljude. Nadalje što se tiče partnerstva sa našim susjedima, jasno je da ti naši partneri moraju e, te naše odnose i e, politiku moraju smatrati svojom. Dakle, to ne može biti jednosmjerna ulica, nego jedna, jedan dijalog na ravnoj nozi kao što je već spomenuto, nije neophodno da sa svim zemljama e, imamo e, na dnevnom redu sve teme, moramo se koncentrirati na one bitne stvari koje, e, kojima se bavimo i mi i naši susjeti. Nadalje, mi sada imamo u vidu period od 7 godina od 2014. do 2020. i tu ćemo iskoristiti naše ekonomske mogućnosti, razvijemo jednu fleksibilnost kako bismo mogli reagirati na događaje. Još jednom želim jasno reći e, što se tiče e, raspodjele e, sredstava Eh, između istoka i juga eh, u odnosu jedan naprema dva, ali eh, među te dvije omotnice potrebno nam je više fleksibilnosti, više manevarskog prostora. U budućnosti očekujemo da će se stvari tu više uravnotežiti, odnosno izjednačiti, ali trenutno moramo investirati u Libanonu i Jordanu kako bismo dali podršku tim zemljama koje su primile ogroman broj izbjeglica. A također smo u nekoj vrsti stand-by-a e, i tražimo jedno rješenje, e, mirovno rješenje koje će trajno riješiti situaciju. Dakle, moramo biti fleksibilni i moramo moći potrebiti financijska sredstva tamo gdje je potrebno i e, kada je potrebno. Jedna važna stvar koja je koja se iskristalizirala za vrijeme naših e, konzultacija je okolnost da osim bilateralnih odnosa E, trebamo poduprijeti i suradnju na subregionalnoj razini. Na primjer, zemlje Južnog Kafkaza, tu postoji veliki potencijal i kad se radi o stabilizaciji, osiguranju mira i prosperiteta, onda e, je očito da je potrebno da te zemlje međusobno E, njeguju bolje odnose, da se ti odnosi ne svode samo na konflikte, nego i na gospodarsku suradnju i razmjenu. Mislim da je e, osobito što se tiče sredozemnog prostora, da se pojačano koncentriramo na mogućnosti, na potencijale e, Europske unije i da optimiramo e, te tokove. Ponekad imam osjećaj da u e, prostoru sredozemlja svaki ministar ima svoj vlastiti format za suradnju i susrete. E, međutim, mislim da je naša suradnja u tom području dobro krenula prošli Sljedeći tjedan ćemo imati još jedan sastanak u Barceloni pod e, vodstvom naše visoke predstavnice. E, što je nastavak te suradnje. Već smo potpisali dakle svi ministri poslova e, susjednih zemalja Frederika Morgerini i moja malenkost e, smo e, potpisali dokument e, u kojem smo iznijeli naša mišljenja o tome koje su mogućnosti buduće suradnje. Želim još jednom naglasiti da što se tiče izvještavanja E, izvještavat ćemo, izlačit ćemo zaključke onda kada budemo imali o čemu izvještavati iz, izlačiti zaključke. Nećemo pisati izvješća samo da bi pisali izvješća bez pravog razloga. I za kraj želim još e, reći nešto o jednoj temi. Dakle, sada imamo jedan vrlo pragmatičan pristup i ja tu želim jasno reći da to neće ići na uštrb temeljnih stvari. To nam je vrlo jasno i tu smo e, potpuno posvećeni tome, oko toga se ne može, o tome se ne može raspravljati. Ali ono što također moramo e, pitati je kako možemo e, načela vladavine prava za koja mislimo da oni mogu dati bitan doprinos e, jednom e, razvoju društva, e, dakle na koji način to možemo implementirati u različitim zemljama bez da te zemlje pritom dođu u poteškoće. Dakle, kako, kako možemo ostvariti razvoj na način da se e, načela vladavine prava e, implementiraju na e, održiv način, a to znači uključuje ljudska prava, slobodu medija, dobro pravosuđe i tako dalje. Evo to su okvirno rečeno naši ciljevi u našoj politici susjedstva. Hvala lijepa. Imamo sada oko pola sata. U međuvremenu imamo 21 ili 22 imena na e, popisu kolega koji su se javili za riječ i zato vas molim da koordinatori govore jednu i pol minutu, a svi ostali jednu minutu, onda ćemo vidjeti e, kako ćemo napredovati jer moramo još dati i e, priliku gospođi Mogherini i gospodinu Hanu da, da je odgovore na pitanje. Gospodine Preda, izvolite, imate riječ. Hvala gospodine predsjedavajući. I zahvaljujem i povjereniku Hanu na održanom izlaganju. Ja bih želio pozdraviti prijedloge koji su danas usvojeni, a koje ćemo detaljno razmotriti. Smatram da prije svega treba odgovoriti na jasan način kada je riječ o očekivanjima koje smo iskazali u izvješću našeg kolege Kukana prije nekoliko mjeseci. Rekli smo da želimo politiku susjedstva koja će se temeljiti na promicanju vrijednosti, koja će paziti kakva je specifična situacija u svakoj zemlji i koja će podržati na najbolji mogući način svaku od zemalja. Drago mi je da je stabilizacija identificirana kao najvažniji izazov i dopustite mi da kažem da je najvažnije upravo postići tu stabilnost. Želim također podržati zahtjev predsjednika Broka. Imali smo razminu sa ministrom Steinmerom u ponedjeljak kada smo razgovarali o mogućnosti eh, aktivnosti na temelju klauzule 212 zajedničke obrane solidarnosti. Dakle, zanima nas koje će biti posljedice pozivanja na ovu klauzulu, budući da tu nije riječ o terorističkim napadima, nego o vojnom napadu. Prema tome, rado bismo čuli vaše mišljenje na tome. President, High Representative Commissioner, predsjedniče visoka predstavnice. Dopustite mi da vam zahvalim na izlaganju i na tekstu koji ste nam danas e, proslijedili i zahvaljujem također izvjestitelju Kukanu na njegovom radu. Ja sam bio zadužen za izvješće koje se ticalo revizije NPA u ime kluba zastupnika socijalista i demokrata i također sam na čelu delegacije odnosa između Moldove i Europske unije. Jasno je da je ljudska tragedija izbjeglica bez presedana i da zahtjeva našu pomoć, solidarnost i hitno djelovanje. Međutim, ja bih htio apelirati na vas da nastavimo napore prema istočnom susjedstvu i da izbjegnemo dilemu istok naspram jug te da se sa postojećim izazovima uhvatimo koštac na sveobuhvatan način. Parlament je uspio izgraditi konvergenciju, usvojiti jedan snažan i ambiciozan tekst, a na temelju dokumenta koji smo dobili od vas vidim da postoji zajednički nazivnik između rasprava koje smo vodili ovdje i pitanja koja ste uvrstili u dokumentima Imam sljedeće pitanje. Ova revizija uključuje čitav niz ambicioznih inicijativa koje prate novi instrumenti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 Gospodine predsjedavajući, zahvaljujem na uvodnim izlaganjima gospođi Mogorini i gospodinu Hanu. Europska politika susjedstva trebala bi služiti tome da sagradimo jedan siguran e, svijet za naše narode, a to znači i ponovnu izgradnju civilnog društva također i na istoku u zemljama kao što su Gruzija ta zemlja ima također probleme slične onima u Ukrajini, moramo ih pomoći, ali ilegalna migracija sa juga je jedan vrlo veliki izazov i zato moramo e, prema e, načelu e, više, za više djelovati i moramo tražiti jednu učinkovitu suradnju. Ono što želim pitati je na koji način ćemo uspjeti e, angažirati e, zemlje na Mediteranu kako bismo zaustavili ove tokove izbjeglica. Vijeće je to već prije godinu dana reklo, međutim još uvijek nemamo taj program, još uvijek e, čujemo izjave tipa da e, nam je potrebna suradnja sa našim partnerima na sredozemlju. Kada smo govorili o Turskoj, rekli smo da nam je i tu potrebna bliža suradnja kako bismo e, stali na kraj toj mafiji koja trguje ljudima, ali moramo gledati i u budućnost. E, jer tu nas tu postoji i e, jedna ugroza e, sa Crnog mora, dakle zapadno od Turske i tu dakle moramo djelovati. Dakle, dakle pitanje je koje instrumente pritom trebamo e, primijeniti. Hvala gospodine predsjedavajući, visoka predstavnice, povjereniče. Mm, jedna minuta, molim vas. Zašto? Rekao sam na početku, ne, vi govorite u ime kluba, onda imate minutu i po. Da, gospodine predsjedavajući, vi ste poznati po tome da diskriminirate liberale. Da, to mi je zadovoljstvo. Hvala. Mislim da je ovo dobar početak. U posljednjih nekoliko desetljeća susjedstvo Europske unije postaje sastavni dio gospodarske, sigurnosne i migracijske politike Europske unije. To je naš zajednički prostor. Ne možemo više odbacivati razumijevanje te problematike. Moramo sagledati europsko susjedstvo kao prostor koji pruža prilike, a ne izazove, kako bismo imali i sami sigurniju budućnost. Ovo je vrlo razumno i praktično izvješće koje ste nam predstavili i razlikuje se kvalitativno od prethodnih izvješća na temu europskog susjedstva. Ja cijenim činjenicu da ste, da ste zajedno predstavili ovaj dokument. Isto tako cijenim e, ono što ste rekli vezano uz vidljivost Europske unije. Mislim da smo to konačno shvatili. Nemamo pravo ustuknuti pred time da budemo vidljivi e, i da ne dođemo na teren. Uh, Imam uh, dva pitanja za vas vezano u suradnju, vezano za zajedničku sigurnosnu i obrambenu politiku. Imate li nešto konkretno u vidu vezano za aktiviranje ove odredbe? I drugo, delegacije Europske unije imaju važnu ulogu u provođenju europske politike na terenu i postoje li planovi za povećanjem broja djelatnika u tim delegacijama u susjednim zemljama? Hvala lijepa. Moje prvo pitanje tiče se Sirije, odnosno ima veze sa Sirijom. Koje šanse, koje korake vi, gospođo Mogherini, vidite da se E, vlada i e, opozicija e, dovedu za pregovarački stol u kojoj mjeri opozicijske grupe mogu biti uopće partner u tim pregovorima i u kojoj mjeri očekujete da će Asad biti spreman na nove izbore. Govorili ste o robustnijim zemljama. Što ste time mislili? Da li ste mislili pritom na sektorske reforme i koje zemlje su pritom u vašem fokusu ili ste pritom mislili na otpornija društva kao e, što je rekao gospodin Han. Dakle, moje sljedeće pitanje bi bilo e, robustnija, otpornija društva su zapravo provednija društva. Kako, na primjer, u Iraku, e, kako zamišljate buduće te mjere kako bi to moglo izgledati. Govorili ste o opasnim kanalima. Najopasniji kanali koje trenutno imamo su po mojem mišljenju oni kanali pomoću kojih Daesh prima e, potporu. Da li postoje mjere da se suzbiju e, e, da se suzbiju ti kanali, zatvore ti kanali, Eh, i da se spriječi i eh, snabdjevanje oružjem eh, Daesha, da li tu postoje neke ideje u vezi sa Katarom. Hvala lijepa. Molio bih da kod postavljanja pitanja ne gubite iz vida da je naša tema zapravo revidiranje naše politike prema susjedstvu, a ne aktualna situacija i mjere u vezi s tim. Hvala lijepa. Riječ ima gospođa Hautala. Um, I think the good cooperation between the two... Suradnja između vas dvoje dovela je do toga da se identificiraju nova važna područja za suradnju, naglasak je stavljen na sigurnost i uistinu se slažem s povjerenikom Hanom da su siromaštvo, korupcija i loše upravljanje također izvor, izvor nesigurnosti. Mislim da je to dobra definicija naših izazova u nastanjima da se stabilizira ovo područje. Kao što ste sami predložili, trebali bismo se usredotočiti na temeljne stvari, kao što ste vi rekli, povjerniče Han, reforma pravosuđa, neovisnost sudstva i borba protiv korupcije. Mislim da je to nešto što stoji i za e, gospodarskog razvoja, gospodarskih prilika i tako dalje. Naglasili ste važnost sigurnosne dimenzije. Moramo shvatiti da postoje brojni sukobi u istočnom i južnom susjedstvu. Moramo mnogo više uložiti u sprječavanje i rješavanje sukoba, uključujući i zamrznute sukobe, posebno na istoku. Imam nekoliko pitanja vezano za instrumente. Rekli ste da će se i dalje primjenjivati načelo više za više, ali da to nije dovoljni poticaj za opredjeljenost u provođenju reformi. To će biti za one zemlje koje su već pokazale da su odlučne u primjeni reformi. Kako će to izgledati u praksi? Drugo, spomenuli ste susjede susjednih zemalja. Hoće li se to odvijeti i na razini parlamentarne suradnje? Euronesta, na primjer, Hoće li se i tu odraziti ta suradnja e, sa susjedima susjednih zemalja? Hvala. Što se tiče pitanja dosadašnjih kršenja prava, ne samo da treba revidirati europsku politiku susjedstva, nego i druge politike. I na taj način se može uspostaviti ravnoteža. Ne možemo ignorirati pitanje izbjeglica u okviru europske politike susjedstva. Susjedi ili pak e, susjedi susjeda tu govorimo o četrdesetak različitih zemalja i o nekima od zemalja koje financiraju ISIS. Isto tako to je i Turska. I e, dakle Turska sudjeluje tome na način da nezakonito kupuje naftu od Isisa. Rješenja koja su iznesena na neki način su nerealna. Hvala. Hvala gospodine predsjedavajući. Ja pozdravljam e, izlaganje naših uvaženih uzvanika od ključne važnosti za Europsku uniju u odnosima sa partnerima u susjedstvu da ova politika ide pravim putem. Mi se borimo u ovom kriznom razdoblju. Te krize se odvijaju u našem neposrednom susjedstvu, a posljedice postaju vrlo konkretne i u Europskoj uniji. Ja mislim da se moramo vratiti na osnove, a to znači da se trebamo usredotočiti na temeljna pitanja. Drago mi je da je revizija NPA uzela u obzir i tu činjenicu. Imajući u vidu nedavna i nedavne i buduće izazove moramo biti u stanju brzo reagirati na njih i to je problem već neko vrijeme. Više nego ikada nam trebaju politike koje su usmjerene prema susjednim zemljama i htjela bih, htio bih potaknuti naše čelnike da budu više predvodnici u, u tom smislu. Ne možemo se ponašati kao do sada i pustiti da stvari idu svojim tokom. Gospodin Panceri. Hvala. Postoji zabrinutost zbog nedavnih zbivanja. Mislim da moramo to sagledati na racionalan način. A ravnoteža između države, sigurnosti, građanskih sloboda je isto tako nešto što moramo uzeti u razmatranje. E, mi smo u situaciji da je podignuta razina sigurnosti. E, pred nama su neka važna pitanja koja moramo raspraviti i Nužno je za Europsku uniju da i dalje nastavi braniti ljudska prava, promicati mir i na kraju želim još reći, odnosno pitati u kojoj mjeri su zaštita ljudskih prava, sigurnost i sloboda, na koji način se može uspostaviti prava mjera između tih čimbenika unutar europske politike susjedstva. Dakle, isto tako moramo uzeti u obzir i migracije. Dankeschön, Herr Präsident. Äh, very glad have Hvala, drago mi je da imamo ovaj dokument koji je cjelovit, koji predlaže jednu viziju, no kao što je rekao kolega Kukan prije mene, ja sam isto tako očekivao snažnije vodstvo od strane evropskih čelnika. Ono što ovdje nedostaje, htio, htio bih se ovdje osvrnuti na e, metodologiju rada u ovih minutu koliko sam dobio. Dakle, metode rada diplomacije i vanjske politike ukazuju na to da moramo djelovati tamo gdje je situacija kritična, tamo gdje postoje problemi koji su dobro poznati i tamo gdje e, postoje problemi za koje znamo već dugi niz godina. Potpredsjednice Mogherini, mislim da trebamo raditi na konkretnim akcijskim programima Europske unije i da se moramo usredotočiti na one situacije koje su nam dobro poznate. Kriza sutra može izbiti i drugdje i može poprimiti vrlo opasan smjer. Hvala. Danke. Ich bedanke mich ausdrücklich für Hvala lijepa, zahvaljujem na ovim prijedlozima i mogu se samo složiti kad kažete da nam je potreban jedan novi pristup, jedna nova evropska politika susjedstva e, i da se moramo zapravo e, specifično e, postaviti E, već prema tome o kojoj zemlji se radi. Jer kad, se našim, kad je našim susjedima dobro, onda će i nama biti dobro. Dakle, moje pitanje u cijelom ovom prvom području koje ste predstavili, gdje se radi o zajedničkim prioritetima što se tiče gospodarskog razvoja i stabilizacije, koja nova sredstva e, će se tu upotrebiti prema jugu i prema istoku, jer e, kad razmišljamo o našoj borbi protiv nezaposlenosti kod mladih ljudi moramo istovremeno razmišljati i o borbi protiv nezaposlenosti općenito. To smatram centralnim pitanjem. Hvala. Thank you. I would also... Hvala lijepa. Ja se želim nadovezati na one koji su zahvalili na izvješću u posljednjih nekoliko godina ostvareni su pomaci u odnosima sa susjednim zemljama, kako na istoku, tako i na jugu. Neovisno o tome, mi se nalazimo u situaciji, kako ste sami objasnili, kada moramo imati drugačiji pristup. Heidi Hautelo je rekla da ste oboje u tekstu rekli da su uzroci nestabilnosti izvan e, sigurnosnog područja. Mislim da su uglavnom izvan sigurnosnog područja. Spomenuli ste nepravdu, nejednakost, korupciju e, kao probleme. Ono što mi ovdje nedostaje jest snažan naglasak na ljudskim pravima i demokraciji. Imam jedno konkretno pitanje koje se tiče pitanja politike više za više. Rečeno je da nam trebaju učinkoviti načini suradnje. Jeste li spremni nastaviti sa uvjetima u području ljudskih prava i demokracije, što znači manje za manje ako dođe do smanjenja e, odnosno ugrožavanja e, tog područja e, ljudskih prava i stabilnosti i, i, i demokracije to će se odražiti na, odraziti i na stabilnost. Imam još jedno kratko pitanje vezano uz Jemen, to su zaključci vijeća, nemate više vremena. Please, Mr. Plenković. Please keep the time limit. It's just... Uh, Gospodine Plenković, molim vas da se držite zadanog vremena. Samo je se radi o tome da budete svi spremni prema kolegama. Hvala. Gospođo Mogherini, povjedniče Han, mislim da je ovo jedan solidan dokument koji ste predstavili nakon četverogodišnje strategije proširenja i pripreme globalne strategije za vanjsku politiku, strategije razvojnih ciljeva. Očito je da gradite na, radite na glavnim stupovima vanjske politike ove komisije i to cijenimo. Ono što me zanima jest e, što namjeravate učiniti vezano u to je nastanju, dakle, da se pomogne izgradnji države, kako ćete iskoristiti sporazume o pridruživanju, kako će se to koristiti općenito u vanjskoj politici i što se tiče proračuna, parlament je uputio dobar signal što se tiče migrantske krize i aktivnosti vanjske politike kroz proračun za 2016. godinu, veće korištenje e, multilateralnih foruma e, Unije za Mediteran i Istočnog partnerstva. Dakle, oni imaju nedostatke zbog konkretnih razloga. Hvala. Zahvaljujem predsjedniče, zahvaljujem gospođo Mogherini, povjereniče Han, na vašem izlaganju trenutnog rada. Trenutno što se tiče politike susjedstva, moje pitanje sljedeće. Potrebna nam je stabilnost, moramo stabilizirati situaciju u susjedstvu. Međutim, ponašanje nekih država članica otežava stvaranje jednog zajedničkog napora i rada Europske unije. Primjerice, ukoliko Mađarska ne želi sudjelovati u raspodjeli izbjeglica, niti Češka ili Slovačka, kako ćemo biti vjerodostojni? Dakle, i to osobito kada se radi o susjedstvu, stabilnosti i sličnome. Mislim da moramo prije svega riješiti pitanje u svom vlastitom dvorištu, u svom domu. Važno je da pogledamo što se događa u susjedstvu, ali isto tako važno je pogledati prema unutra, da vidimo što mi radimo i kakvu sliku o sebi šaljemo prema van. Dakle, moramo nastaviti sa uvjetovanosti inače ćemo morati ponovno definirati sve iz početka. Hvala gospodine predsjedavajući, visoka predstavnice, povjereniče, čestitam na izlaganjima i posebno na načinu na koji su provedene konzultacije. Naši partneri su već iskazali svoje zadovoljstvo tim procesom. Mislim da je to bila dobra polazišna točka. Čestitam također i na promjeni pristupa, manje prioriteta, veća učinkovitost i veća fleksibilnost. Želim ustrajati na tri stvari. Kao prvo, mi vrlo pozitivno ocjenjujemo naglasak koji je stavljen na sigurnost i migracije, što je sa um, uspostavom zajedničke baze podataka koja bi bila dostupna svima za borbu protiv uh, trgovine ljudima. Zatim, naglasak je na obrazovanju Znamo da za djelotvornu prevenciju radikalizacije treba staviti naglasak na obrazovanje, no pitanje je kako to učiniti bez uplitanja unutarnje poslove naših partnera. Naglasak koji se stavlja na obrazovanje mora biti svima nama u zajedničkom interesu. Zatim, kako povećati vidljivost Europske unije? To mora biti naš cilj u sklopu Europske politike susjedstva. E, Hvala lijepa, Uvelike se slažem sa time što se sredotočujete na gospodarski razvoj, no isto tako važno je uvjeriti države članice da odustanu od mjera štednje koje idu protiv nas i koje nisu donijele novih radnih mjesta, koje su dovele samo do otuđivanja mladosti i naravno e, radikalizacije migranata druge generacije. Moje pitanje, hoćemo li doista započeti koordinirati sobom, osobito sada kada moramo povezati ovu sudsku politiku sa vojnim aktivnostima unutar okvira članka 43.7. Dakle, imamo zemlje poput Saudijske Arabije, Turske koje su išle na ruku Daješu, hoćemo li reći nešto protiv toga? Hoćemo li spriječiti krijumčare ljudi u nastavku njihovih aktivnosti e, tako što nećemo otvarati zakonit i siguran način pristupa izbjeglicama u Europu. Jer ti izbjeglici, izbjeglice bježe od terorista, poput onih koji su izvršili napad u Parizu, e, i europskih terorista i naravno govornica je prekinuta. obično se kaže još samo jedna rečenica. Zastupnica Shake, ona je uvijek dobar primjer. Zahvaljujem, zahvaljujem svima što ste došli. Vjerujem da su vaši rasporedi puni. Govornik nije, predsjednik nije isključio mikrofon, pa nije moguće prevoditi. željeno sam da vidim kako će ovo sve izgledati u praksi, jer mislim da ukoliko nudimo više za više, da to obećanje često ne ispunjavamo i da se zapravo u svojoj suštini to ne slijedi dostatno. Stabilnost kratkoročno obično znači da se osnaže odnos između vlada, ali tu se radi vladama koje veše represiju nad svojim vlastitim stanovništvom, osobito mladima. Dakle, dugoročno gledano, ukoliko ne možemo e, dati mladima radna mjesta i dublji smisao tada izlažemo opasnosti izgubljene generacije koje će nam se vratiti poput bumeranga. Dakle, zanima me kako osobito sada kada se borimo protiv terorizma, kako možemo naučiti iz prošlih grešaka i ne počiniti ih ponovno, niti trgovati sa navodnom stabilnošću u zamjenu za jasnu politiku što se tiče osnađivanja prava i sloboda ljudi. Možete li nešto više reći o proračunskim detaljima, kako će dakle to u praksi izgledati? Dakle, lijep primjer. Zastupnik Keller. Hvala vam. Naša politika do sada je bila osnaživanje sigurnosti, osobito što se tiče vanjskih granica. A moje pitanje je, da li postoji dostatno financiranje u pozadini svih naših izjava i planova. Tu osobito je na umu internu sigurnosti što se tiče sporazuma o evidenciji imena putnika i ponovnog uvođenja direktive o zadržavanju podataka što je doista nužno potrebno Europolu. Drugo pitanje, ima li Europska unija strategiju za Bliski istok, primjerice Kurdistan? Dakle, čuo sam da gospodin Putin Kurdistan, Rađava Kurdistanu obećao priznanje, koja je naša reakcija na to. I još jedno pitanje, ovdje zapravo biramo između dva zla. Planovi gospodina Putina vjerojatno će ponoviti scenarij drugog svjetskog rata, koji je tada funkcionirao, ali je imao i svoju cijenu. Govornik je prekinut, Zastupnica Gil. Zahvaljujem. Politiku susjedstva imamo već gotovo dva desetljeća i unutra su mm, stavljeni znatni resursi na raspolaganje. Ali kada pogledamo susjedstvo, ono je u prevratu, nestabilno i zapravo nema potrebnog gospodarskog prosperiteta. Jasno mi je da su države članice potkopavale tu strategiju, vodeći svoje vlastite bilateralne programe, ali ono što mene zanima je kako ćemo postići veću učinkovitost. Rekli ste da ste se sastali sa ambasadorima veleposlanicima partnerskih zemalja. Da li ste iz države članica i vijeća e, dobile podršku u toj strategiji? I druga stvar, postoji velik broj e, zabrinutosti što se tiče sigurnosti vanjske i koliko je lako uvesti oružje iz inozemstva i susjedstva, osobito kalašnjikove, no neke partnerske zemlje odbijaju bilo što učiniti po tom pitanju. Dakle, što ćete učiniti e, kako bi se pobrinuli da te zemlje nešto i poduzmu? Zastupnik Kuzo. Hvala. Zahvaljujem predsjedniče, povjereniče, gospođo Mogherini, mislim da politika susjedstva još jednom neće uspjeti. Zbog čega? Zbog toga što ne stavlja dovoljan naglasak na gospodarske simetrije. Zapravo čini se da tražimo potičinjene, a ne partnere u našim politikama. Dakle, važno je razmotriti pitanje okupacije Sahela, kao i pitanje stabilnost te njegovu važnost za izbjeglice i važnost rješavanja pitanja prode oružja. Što se članke 42.7 zajedničke obrambene politike tiče, zamisao je da se Europu militarizira na jedan nesimetričan način. Ako razmotrimo pitanje krimčarenje robe, da je zabranjene nafte, mislim da je to ono čime se trebamo boliti kako bismo našli neke rješenje za budućnost. Zahvaljujem. Sljedeći govornik. Rekli ste i sami da politika susjedstva treba, da se treba promijeniti i sada smo došli do krajnjih granica te politike, ona više nije održiva tako kakva jeste. 2015. godina je potpuno drugačija nego što je situacija bila 2003. Kako naša politika može pomoći u stabilnosti i sigurnosti susjedstva? Mislim da je put više Europe, a ne da se da prostora nacionalistima i onima koji su protiv Europe. Jedna od najzanimljivijih inovacija vaše nove politike susjedstva sastoje se u tome da se surađuje sa susjedima susjeda. Južni eh, Mediteran ne može se zamisliti bez velikih aktera na Bliskom istoku. Eh, da li zamišljate sustavniju suradnju s Arapskom ligom ili Europski summit koji je e, vaš prijedlog i zanima me isto tako što sa vertikalom Europa-Afrika gdje bi sredozemlje imalo ključnu ulogu. Mislim da je to također nužno ako se želi izbjeći destabilizacija susjednih zemalja. Hvala lijepa. Možda će se to e, iskristalizirati e, u toku sljedeće godine dana. E, ne moramo na sva pitanja imati odgovore e, u roku od jedan dan. Ono što je bitno je sada imati zajedničku strategiju bez kontradikcija. Dakle, ono E, što mene zanima je da li će tu doći do individualizacije koja će značiti gubitak zajedničke strategije. Hvala vam. Dakle, reviziranje europske politike susjedstva vrlo je važan dio naše zajedničke vanjske politike i njenog okruženja. Neki od vas su to rekli i to je zapravo sastavni dio mnogih revizija kojima se bavimo, ali ključni, no nemojte to shvatiti kao čarobno rješenje za sve, jer to neće biti tako, razočarat ćete se kao i mi. Dakle, to je vrlo važan korak, a važan je proces s našim partnerima jer nam omogućava da bolje razumijemo i bolji temelj za zajednički e, rad utvrdimo, ali ako očekujete da će to riješiti sve probleme od Kurda do Cipra i bliskoistočnog mirovnog procesa, zato imamo i druge instrumente. Dakle, ovo je vrlo važno, no treba stvari staviti u perspektivu. Druga stvar, e, Brgecija nažalost nije ovdje, jer on je zapravo tražio da nemam, da ne nastavimo raditi kao do sada, možda njegovo neprisutstvo rad kao do sada, ali mogu reći da ništa što ove godine nismo učinili po uobičajenom dosadašnjem planu rada. Jutro smo na sastanku kolegije upravo rekli da se radi o novom početku. Imali smo dakle krizne situacije, jer danas je baratanje i rukovođenje kriznim situacijama ono što možemo smatrati svakodnevnim aktivnostima. E, Prije danas dana vi ste govorili samo o migraciji i migraciji, danas je govore o terorizmu, terorizmu, no moramo biti usredotočeni na sve međusobno povezane, relevantne opasnosti, ali i mogućnosti, kao što je neko spomenuo, koje su pred nama. Istina je da je partnerstvo e, sa regijom mnogo važnije sada nego 2003. Jer zajednički dijelimo te opasnosti i mogućnosti i radi se o tom upravljanju krizama koje zajednički radimo kao i o dugoročnim investicijama. Što se tiče upravljanja krizama, jasno je da sigurnost E, treba nužno hitnu suradnju, čak uključujući neke mogućnosti zajedničke sigurnosne i obrambene politike, jer to je važno zbog sigurnosnih uvjeta i unutar i van Europske unije. A migracija je druga stvar. Neki dva su spomenuli e, neregularnu e, migraciju, no pogledajmo brojke. Migranti ili izbjeglice koje mi zaprimamo ne dolaze od južnih susjedstva prolaze južnim susjedstvom i naši južni susjedi sami imaju prilično velik problem u zbrinjavanju izbjeglica granata. No možda prije 10-20 godina smo bili na različitim stranama, ali sada smo na istoj strani i zajednički upravljamo ovim problemom. To je taj preokret za koji nam europljanima možda treba određeno vrijeme da ga probavimo. No to polako shvaćamo, zajedno smo u tome sa našim susjedima na jugu. Liga arapskih država već imamo zajedničke ministarske sastanke, redovne, kao i samite i dajemo sve od sebe i oni imaju interne probleme s kojima se nose. No ono što je za mene najvažnije je to pitanje izgubljene generacije koje ste spomenuli. I zbog toga s jedne strane se bavimo tim gospodarskim mogućnostima, ali već smo zaboravili arapsko proljeće. No, ono što je važno je da demografija, gospodarstvo i činjenica da toliki broj mladih imamo koji su obrazovani, ali koji nemaju svoje mjesto, mjesto u društvu, ne samo da stvara migracijske tokove, već i terorističke prijetnje. I ili ćemo se suočiti sa ulogom mladih u njihovim društvima u cijelom susjedstvu, kao i Europskoj uniji, to je druga priča. To je ono što je ključno. A više za više ili manje za manje ću prepustiti da na to odgovori povjerenik Han. No, ključno je da moramo pronaći načine zajedno sa svojim partnerima, a to nisu nužno samo vlade već i narod, dok god se mi ne ponašamo samo kao institucije, već i kao narod Europe. Dakle, moramo pronaći način da stvorimo uvjete za otporna čvrsta društva, društva koja bi bila otvorena, koja bi bila inkluzivna i koja bi poštivala sva prava. A kroz to se jedino može dobiti sigurnost. Ne postoji drugi način. A što se tiče rasprave sigurnosti ljudskih prava, to je lažna paradigma. Jedni način da imamo sigurnost je poštivanje ljudskih prava i otvorenost društava. I što se tiče članka 42.7, više sam nego spremna e, podijeliti ne samo dokumente, bilješke, već su moje službe u potpunosti na raspolaganju vama, e, već zadnjih 48 sati intenzivno na tome radimo, kao što vjerojatno znate, jer se to po prvi puta zatražilo od nas i također s naše strane nužna priprema. Dakle, spremni smo razmijeniti E, bilo kakve informacije o tome. Moje službe ja osobno, kad god sam u Briselu i e, naravno možemo to malo ograničenim manjem formatu raspraviti. Hvala. Borgesio, er hat sich in... Kolega Borgesio se ispričao. E, morao je u bolnicu zbog problema s očima zato je imao e, načale za sunce. E, zahvaljujem e, na ponudi što se tiče 42.7, a sada riječ dajem povjereniku Hanu. Koliko sam e, on, shvatio, on je nadležan za više za više i manje za manje. da imamo dobru podjelu rada. E, htio sam još jednom naglasiti da nema razlika e, što se tiče diferencijacije između juga i istoka. E, mi smo obavezni, imamo obavezu i mi to i činimo, dakle surađujemo sa različitim zemljama, e, pritom naravno se fokus mijenja, ali e, mi se broj postavljenih pitanja u odnosu na istok i jug je otprilike isti što znači da tu dobro radimo. Nadalje što se tiče ovog pitanja više za više i tu e, treba biti razuman. Dakle, tu treba gledati stvari manje mehanički, mehanistički i trebamo e, voditi računa o unutarnjem razvoju zemalja, a ne E, uvijek uzimati naše visoke standarde kao mjerilo. Mislim da je važno pomoći zemljama da se razvijaju, ali manje za manje tu dolazi do izražaja e, na način da stavljamo recimo e, manje sredstava na raspolaganje, međutim obično biva tako da e, investiramo više onda u razvoj e, organizacija civilnog društva koje u tim zemljama imaju vrlo važnu ulogu i mi tu naravno podupiramo njihov razvoj, ali i tu u nekim zemljama vidimo jedan razvoj gdje e, se po ugledu na Rusiju E, pokušava spriječiti razvoj organizacija civilnog društva, odnosno otežati. Tu također moramo biti fleksibilni i pragmatični. Općenito, ja to mogu samo općenito e, reći, a to je već i rekla visoka predstavnica, Dakle, mi sveobuhvatno, ali i e, specifično od zemlje do zemlje e, Moramo dakle imati specifične pristupe za pojedine zemlje kako bismo e, im dali svoju potporu, osobito što se tiče gospodarskog rasta i razvoja i stvaranja radnih mjesta, ali također i mogućnosti e, stjecanja obrazovanja, ne samo akademskog nego i stručnog. Dakle, e, oko toga e, su i postoje i zabrinutosti u nekima od naših susjednih zemalja da e, mi kroz takve aktivnosti ne stvorimo jedan e, efekt gdje onda dobro obrazovani i obučeni ljudi odlaze potom u Europu kad završe svojim obrazovanjem Dakle, mi tu želimo e, pomoći, pomoću vrlo specifičnih i e, konkretnih programa. Ako neki mladi čovjek želi e, otvoriti vlastitu firmu, dakle postati poduzetnik, onda mi mu mu mi želimo pomoći, ali ne radi se samo o potpori za mala i srednja poduzeća, nego e, općenito za e, poduzetništvo i u tome nema zapravo nekih granica. Što se tiče suradnje sa Arabskom ligom, mislim da je važno da određene organizacije tu imaju našu posebnu pozornost i što se tiče naše suradnje s njima, to posebno podlačimo, to je i signal za vas, e, jer vi ste zato nadležni i vi ste unutar Evropske unije e, partner s kojim se o tome razgovara. Dakle, kao što je već rečeno, počinjemo e, tek sa e, ovim dijalogom i e, nastavljamo sa radom. Hvala lijepa. Zahvaljujem povjereniku Hanu i gospođi Mogherini na njihovim izlaganjima. Zahvaljujem vam što ste si uzeli vremena za sudjelovanje na ovom našem sastanku. Hvala lijepa.